zapisnik jučerašnje dnevne sjednice zapisnik e, vam je na raspolaganju dakle pitanje postavljam pitanje da li ima neka primjedba ako nema onda e, zapisnik smatramo usvojenim zajednička rasprava